a autori prvi dobivaju e, riječ. Gospodin, gospođa Kronberger prva e, ima nekoliko minuta. Hvala gospodine predsjedniče. Nekoliko je ljudi e, umrlo izvan glavnog grada Bangladeša. O, 18 ljudi je ubijeno, kaže ovo izvješće trebamo pravovremeno provesti istrage vezano za ove slučajeve i za ostale slučajeve zabrinuti smo zbog stalnog, nasilja i paralize države e, Bangladeša i e, sukoba između dva e, političke krajnosti. je, žao nam je da se ne može naći kompromis koji je potreban kako bi građani Bangladeša imali šansu izraziti svoju volju za demokratskim promjenama. E, dok se pogoršava ova politička situacija, Bangladeš se pokušava e, izvući iz siromaštva i e, oživiti svoju industriju. Došlo je i do požara u tvornici gdje su ubijeni radnici koji su bili izloženi teškim uvjetima u tekstilnoj industriji. E, zato apeliramo svim akterima koji rade na politici e, u toj zemlji da ne e, podrivaju gospodarsku i socijalnu stabilnost u Bangladešu. Građani Bangladeša trebaju osnaživanje ljudskih prava i prava osoba. Hvala gospođo Kromberg. Sad jednu minutu gospodin Koval. Gospodine predsjedavajući, Događaji u posljednjih nekoliko tjedana u Bangladešu doveli su do velikog razočaranja s naše strane. Mi smo se nadali da će izbori biti prilika da e, dođe do mirnih promjena na političkoj areni. Međutim, to se nije dogodilo. Naša rezolucija je odgovor na tu situaciju, a to je i odgovor e, jakom interesu u Bangladešu. Mnogi ljudi u Bangladešu su zainteresirani e, za naše stajalište o pitanjima koji su im ključna. Vidimo da postoji ne samo politički sukob, nego i vjerski sukob E, e, čak su i kršćani napadnuti upravo na dan izbora. Mi smo zabrinuti zbog e, razine nasilja tijekom izbora u Bangladešu. Trebamo poslati jasnu poruku da smo zainteresirani i moramo jasno predložiti da ćemo podržati snage koje žele uvesti mirniju situaciju u Bangladešu. A isto tako moramo podržati barem minimalan sporazum između glavnih političkih snaga u Bangladešu. Hvala. Hvala gospodine Kovol. Sad jednu minutu, gospođa Dekajze. Hvala e, Gospodine predsjedavajući, možemo reći da je represija u Kambođi proizvela 31 e, jednu društvu, e, žrtvu to je u svakom slučaju neprihvatljivo za državu u kojem održavamo prijateljske odnose i koje je predmet cijelih niz tragedija. Ni e, nismo poslali e, observacijske misije u ovu zemlju. Ova opozicija je bojkot bojkotirala e, um, bojkotirala izbore 2001. su uh, uspjeli postići 41% glasova i eh, dvije trećine u u parlamentu e, sjedišta možemo reći da je sudjelovanje bilo e, vrlo slabo i zbog toga su ovi rezultati jako ranjivi tražimo od vlade da zbilja e, uspostavi dijalog sa opozicijom i da se održe do ponovni izbori ako je to potrebno Hvala. Hvala gospođi De Kaiser. Gospodin Benja, jedna i pol minuta. Mogu li početi? Hvala gospodine predsjedatelju. Žao mi je što je Bangladeš zaista nije mogao održati demokratske i uključive izbore. Kao liberali i demokrati vjerujemo u pošteno društvo gdje svi imaju glas, a tu trebaju onda postojati uključivi izbori. Zato danas i vlada i oporba u Bangladešu moraju staviti e, prvo interese građana Bangladeša, moraju pronaći kompromis kao i jednu formulu kako bi se ponovno održali izbori. Kompromis daje glas građanima Bangladeša i e, poštuje ga osuđujem snažno e, nasilje nad e, glasačima, ali isto tako i e, represija članova oporbe. Oni moraju biti pušteni. Isto tako ne sviđa mi se ni uloga koju je održao Međunarodni sud u ovom slučaju. Koristio je smrtnu kaznu u svojim presudama i to je bio ovaj odlučni faktor. Mislim da je strašno da konzervativna stranka Velika Britanije sada podržava e, korištenje smrtne kazne u Bangladešu. E, oni traže odvojeni glas i e, visoka predstavnica Lady Ashton treba koristiti snažni diplomatski pritisak kako bi, kako bi promijenila stvari i vođa oporbe je danas ujutro rekla da će E, opozicija se povući iz štrajkova i demonstracija i prokušati naći kompromis. Nadamo se da će iznaći taj kompromis kako bismo mogli poštivati temeljna ljudska prava i demokraciju. Hvala gospodin Menjan, gospodin Tanen. Konzervativna stranka je, njih je citirao e, liberal iz Velike Britanije. E, politika e, politika e, konzervativne stranke je poznata nemamo e, stav nego postoji nego se oslanjamo na savjest svakog člana hvala gospodin Tanek 1 minuta 30 sekundi gospođa Susa hvala predsjedajući Čuli smo mnogo o e, ovim epizodama koje su se dogodile oko izbora u Bangladešu, e, raznih e, e, incidenata i smrti nekoliko ljudi i isto tako zatvaranje određenih političkih vođa. mislim da je bitno da imamo neovisnu istragu kako bismo točno vidjeli što se dogodilo. Međutim, oni ljudi koji su zatvoreni, oni moraju biti pušteni. Također je došlo do nasilnih štrajkova i prosvjeda oko ovih izbora. Bangladeš je zemlja gdje su uvjeti zapošljavanja užasni. Ljudi su premalo plaćeni i mislim da, bi, da bismo se svi trebali e, podsjetiti da smo usvojili rezoluciju o tekstilnoj e, e, tvornici koja je uzrokovala smrt tisuća ljudi u Bangladešu. Isto tako mislim da moramo imati hrabrosti da se, e, da se, e, da se protivimo tvrtkama koje krše ljudska i radnička prava u Bangladešu. Hvala, gospođo Susa. Gospodin Kacmarek, jedna minuta. Predsjedniče, dame i gospodo, na samom početku 2013. više od 300 ljudi je ubijeno u Bangladešu, od kojih 18 na dan izbora. To je najveći dio smrtnih slučajeva od kada je Bangladeš e, dobio neovisnost. E, gospodarski socijalni napredak u Bangladešku koji je do sada postignut e, zaista je ugrožen tim nasiljem. A pitanje smrtne kazne koja se sada uvodi opet u Bangladeš je također važno pitanje E, e, moratorij na smrtnu kaznu bi poboljšao situaciju. I još jedno pitanje su prava manjina, etničkih i vjerskih, e, posebno hinduista. Mislim da bi stranke trebale se odreći nasilja i terorističkih napada. Trebamo kompromis, a ne nasilje. Hvala. Puno hvala, gospodin Kacmarek. Oni su autori ove rezolucije, a sada e, u ime e, političkih klubova gospodin Poselt. Jedan jedan od najvećih e, stranih sukoba koje sam vidio kao mladić bio je E, raz, razvoj e, Pakistana e, i, neovisnost Bangladeša tijekom Indokineskog rata. Ta zemlja nikada nije ukorijenjena, njome vladaju dinastije, postoji brutalna supresija i stalno je u naslovima, u novinama zbog strašnog siromaštva i prirodnih katastrofa korak po, korak ona je e, napravila jedan skroman napredak kako bi se usmjerila prema budućnosti međutim taj put prema budućnosti e, neće se ostvariti ukoliko e, ne bude popločen demokracijom ona treba pronaći demokraciju koliko želi imati gospodarsku budućnost. Ne možete imati jeftinu radnu snagu, slati ljude u zatvor to se može učiniti jedino održivom demokracijom. Hvala. Gospodin Repo, jedna minuta. Gospodine predsjedavajući, e, parlamentarni izbori u Balgladešu su bili neuspjeh zbog ovog nasilja, zbog i bojkota opozicije. 2013. godina je bila najkatastrofalnija godina od neovisnosti zemlje. mi imamo ovdje zbilja pozicije e, dvije sučeljene stranke i to čini situaciju vrlo e, složenom. Osim toga, e, manjina, religijska manjina je izložena nasilju. Treba se provesti istraga oko nasilja sigurnosnih snaga. Zbog toga Europska unija mora pokušati pacificirati situaciju isto tako e, spriječiti upotrebljavanje smrtne kaze. Možemo reći da je ovaj e, raskorak u svakom slučaju dubok i zemlja neće moći napredovati. Hvala gospodin Repa, gospodin Sanecki. Nakon ovih izbora Bangladeš e, je postao živa demokracija u Južnoj Aziji međutim oni se nije uspio suočiti s problemima. E, sud za ratne zločine je dobar e, primjer e, progresivnog pristupa ove vlade. Usprkos pokušajima oporbe oni su uspjeli osuditi najgore moguće zločine. Oni su isto tako pokušali konsolidirati demokraciju Iskustvo prošle vlade sugerira da je to bio pravi pristup. Njihov, e, e, oni su uh, ekstremisti džamate islamija su pokušali osporiti izbore. Nadamo se da će nova vlada uspjeti ispraviti neku od tih šteta koju su prouzročili ti ekstremisti. Puno hvala, gospodin Čanecki. Sad gospodin Paška, jednu minutu. Hvala, gospodine predsjedniče, povjereniče. Sukob između glavnih e, političkih e, stranaka u Bangladešu vodi prema eskalaciji nasilja a to je zato što nacionalistička partija Bangladeša je bojkotirala izbore e, upravo zbog e, tog nasilja i zato je jako mnogo, malo ljudi izašlo na izbore što znači da e, Avami Liga koja je pobjedila na izborima zaista e, ne uživa e, legitim, legitimnu podršku građana i zato treba e, doći do političkog dijaloga između političkih stranaka u Bangladešu kako bismo spriječili danje povećanje nasilja. Kao polazište mogli bismo koristiti stvaranje jedne privremene vlade, administrativne vlade ili ponoviti izbore. Međutim, treba prestati sa takvim nasiljem. Hvala gospodin Paška. Gospodin Kukan, jednu minutu. Hvala, predsjedniče. Situacija u Bangladešu je kritična. A to je povezano sa eh, problemima koje već dugo postoje. Želio bih kao prvo osuditi nasilje koje je pratilo izbore. A pozvao bi vladu da jasno definira e, zadatak policije. Vlada e, mora poštovati svoje međunarodne obveze, a izbori su uključivali napade, nasilje, čak i e, protiv djece i žena, što je neprihvatljivo, a smrt 18 ljudi treba istražiti. To su ljudi koji su e, ubijeni u sukobu s policijom. Političke snage moraju ući u dijalog sa oporbom. Baklandeš mora nastaviti e, uvoditi demokraciju u svoje društvo. E, potrebno je pomirenje, uključivanje svih političkih snaga, a to je temelj za zdravu demokraciju prvi puta nakon 1991. E, oporba nije zastupana u parlamentu, što znači da parlament ne odražava volju ljudi, pa pozivam vladu da se uključi u dijalog. Hvala gospodin Kukan, gospodin Andrikijen. Gospođa Andrikijen. Petog... E, dis, e, prosinca 5. E, rujna e, je gospodin Avamili i e, sudjelovao u tim sastancima. Danas smo svi svjesni rezultata izbora i situacije nakon izbora u toj zemlji. Pozivamo vladu te zemlje da prestane sa represivnim mjerama kojima su se služile snage sigurnosti i da pusti osobe koje je uhitila. Što se tiče političke krize treba sagledati sve opcije, e, reizbor ako su sve stranke e, voljne sudjelovati. Naravno, Europska unija mora koristiti sve mjere na raspolaganju kako bi pomogla u tom procesu. Hvala lijepa. Hvala, gospođa Andrakini. A sada spontano javljanje. Imamo oko deset e, javljanja. E, smijemo samo dva e, odobriti, pa neću moći uključiti one koji su već e, govorili ili će govoriti. Gospođa Hutner, izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Izbori koji su se održali u Bangladešu osporavaju sve vrste demokracije. Ne samo što oporba nije sudjelovala, nego i e, zbog toga što nije bilo neovisnih promatrača tijekom tih izbora. Nacionalistička e, Liga Vami je pobjedila. Međutim, jer je to situacija e, koja odražava volju građana mislimo da e, je izraženo nezadovoljstvo građana e, na način da je nekoliko e, izbornih jedinica zapaljeno. Mislim da moramo apelirati premijeru Bangladeša da uđe u dijalog s oporbom kako ne bi bilo više krvoprolića, kako bi zemlja kako zemlja ne bi i dalje započinjala ovakve sukobe. Hvala, gospođa Hibner. E, možete e, završiti e, sa ovim, postupkom spontanog javljanja. Hvala, gospodine predsjedniče. Pitanje Bangladeša se opet vraća u našu prostoriju. Prije dva mjeseca smo govorili o nasilju u Bangladešu, a izbori u siječnju koje je bojkontirala oporba samo su produbili problem u toj zemlji. Prosvjedi prije izbora doveli su do 300 žrtava. E, javno, javno, vlasništvo je isto tako e, oštećeno. Ono što je posebno zabrinjavajuće je da nije postojalo nikakvih napora e, za političko pomirenje i postizanje sporazuma usprkos podršci međunarodne zajednice. Vlasti trebaju prestati e, s nasiljem protiv e, oporbe, e, trebaju prestati uhićenja i napadati manjine. Isto tako moramo pozvati vladu da oslobodi sve političke zatvorenike i da se angažira u dijalogu kako bi pronašli političko rješenje. Hvala kolegice. Gospodin Makalski, pitanje poslovnika. Hvala lijepa, predsjedniče. Rekli ste da postupak spontanog javljanja će obuhvatiti samo dva govornika. Nećete omogućiti osobama koje su e, prije u raspravi govorile da e, govore. Želim pitati zašto, jer ako neko govorio u prethodnoj raspravi, ne smijem biti diskriminiran jer želi isto tako sudjelovati u raspravi o ovom pitanju. Možda možemo proširiti ovaj e, popis e, govornika, spontanih govornika. Gospodin Mikalski, ja radim najbolje što mogu. Međutim, postoje određeni kriteriji koje morate primijeniti. Ovdje postoji postupak spontanog javljanja kako bismo omogućili onima koji nisu mogli govoriti u ime svojih klubova ili nisu imali mogućnosti govoriti, dobiju tu priliku. Imam jedan kriterij. Drugim riječima, ne možemo imati govornike samo iz jedne zemlje, a drugi kriterij je da ljudi koji su već govorili ili koji su na popisu govornika za e, narednu, e, narednu raspravu ne govore e, u postupku spontanog javljanja. Ja imam samo dvije minute i ako onda primijenim i omogućim trima govornicima da govore, onda ćemo kasniti. Ne želim ući u raspravu, učinit ćemo što možemo. To nas dovodi do kraja ove rasprave. Gospodin Mekalski. E, rasprava e, e, je završena, dajem riječ povjereniku Kalasu. Gospodine predsjedniče, časni zastupnici u Europskom parlamentu, Pozdravljamo usvajanje hitne rezolucije parlamenta, dijelimo vaše zabrinutosti zbog nedavnih događaja. Europska unija je bila vrlo e, aktivna u vođenju e, izbora, osudila je akte nasilja i potakla sve stranke da pokrenu dijalog kako bi osigurali mirno, e, mirne, transparentne i vjerodostojne inkluzivne izbore poslali smo i tamo promatračku misiju europske unije e, s obzirom na sigurnosnu situaciju i na izglede za redovne izbore. Moram spomenuti i da je Catherine Ashton, e, visoka povjerenica, sastala se sa ministrom vanjskih poslova Bangladeša, evo nedavno. Nažalost, svjedoci smo povećanju naselja koje je dovelo do velikog broja smrti i velike materijalne štete. Neke od žrtva su žene i djeca kao i e, vjerske i etničke manjine. Nažalost, glavne političke stranke nisu se suglasile o uvjetima koji bi potakli inkluzivne izbore. E, Bangladeška nacionalistička stranka odlučila je e, bojkotirati izbore a ostali su e, pobijali te izbore, osporavali ih. U, e, takvim okolnostima e, nismo mogli poslati, ne bi bilo opravljeno slati promatračku misiju Europske unije. Izbori su ometani nasiljem, izlazak birača je bio nizak, i to sada tražimo trenutno okončanje nasilja ponavljamo poziv za dijalog potičemo vođe vojne lige i nacionalne stranke lige avami i nacionalne stranke da e, osiguraju e, e, transparentne vjerodostojne interese i da stave u prvi plan interese ljudi Bangladeša da osiguraju istinski dijalog i potpuni demokratski postupak kako bi se bangladeš mogao nositi sa značajnim političkim socijalnim i ekonomskim e, izazovima izazovima sa radnim uvjetima i e, e, sigurnošću. zbog toga ćemo nastaviti djelovati na ovom paktu o održivosti i dalje ćemo blisko pratiti situaciju političkih i ljudskih prava ostajemo opredjeljeni za potporu demokratskim procesima u bangladešu. hvala vam lijepa. Hvala lijepa povjereniče Kalas e, kako bismo završili ovu e, raspravu podneseno je šest rezolucija uključujući raspravu glasovat ćemo nakon sljedeće rasprave sljedeća stavka na našem dnevnom redu je rasprava o nedavnim potezima u pravcu kriminalizacije lgbt osoba autori će imati priliku